Poštovani kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Da možemo započeti. Molim također prijatelje iz medija da se umire, da možemo započeti i pozdravljam gospodina Drage na trećem monetarnom dijalogu u 2015. godini. Ovo je važna prigoda za sve nas, jer ćemo od e, gospodina Dragija čuti stajalište ESB-a o prognozama glede svjetskog gospodarstva. koje je pod utjecajem usporavanja rasta na različitim tržištima, poglavito Kini, i o njemu ćemo čuti, e, od njega ćemo čuti analizu između svjetske gospodarske prognoze i europske situacije gdje se očekuje da će gospodarstvo nastaviti ubrzavati i rasti, ali nešto sporijim ritmom. To je povezano sa gospodarsko-političkim stanjem u eurozoni, E, sa europskim semestrom, e, sa strukturnim reformama i također sa širim pitanjem poboljšanja upravljanja na europskoj razini u okviru izvješća petorice predsjednika. Dakle, to je čitav niz aktualnih pitanja, a također uskoro ćemo imati pripremni sastanak za monetarni dijalog e, kojom prilikom će se razgovarati o povezanosti između monetarne politike i makroprudencijalne politike i očekujemo također od predsjednika Dragija da će nam reći nešto o tome, a imat ćemo naravno i uobičajeni krug pitanja i odgovora. Gospodine Dragi, hvala vam što ste došli, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani zastupnici Odbora za gospodarska i monetarna pitanja, dame i gospodo, Tijekom eh, ljetnog predaha Europska unija suočila se sa izuzetnim izazovima. Među njima prva je bila dugotrajna rasprava o novom programu prilagodbe za Grčku, a sada imamo tu i područje koje izlazi iz okvira nadležnosti Europske središnje banke, a to je upravo izazov zbrinjavanja velikog broja izbjeglica koji su morali napustiti svoje domove. Obje te pojave, iako različite prirode, pokazale su da je Europa jaka jedino ako djeluje jedinstveno i to sukladno načelima solidarnosti i suradnje. To je pouka koju moramo izući također i za buduće izazove. U svojem današnjem izlaganju želim se osvrnuti na dva važna pitanja. Prvo na našu procjenu posljednjih gospodarskih razvoja i također na njezine implikacije po našu monetarnu situaciju, a kao drugo osvrnut ću se na prijedloge koje sam sa svojim kolegama iznio u izvješću petorice predsjednika. Pređemo sada na prvu temu. Dopustite mi da vam iznesem pregled razvoja događaja u gospodarstvu od posljednjeg saslušanja u lipnju. Tijekom ljeta industrijska proizvodnja i drugi pokazatelji gospodarskih aktivnosti pokazali su znakove otpornosti. Istovremeno, makroekonomsko okruženje je postalo sve izazovnije i složenije. Naše prognoze za rujan pokazuju slabiji gospodarski oporavak i također sporiji rast stopa inflacije nego što smo predviđali na početku godine. Stopa inflacije će se i dalje kretati oko nule u skorijem roku, a onda pri kraju godine će početi ponovno rasti. Ona će se vratiti na, e, i stabilizirati kasnije na razine koje smatramo dovoljno blizu 2%, ali to će potrajati. Također e, u nadolazećim gospodarstvima jači, e, imamo stvori rast, e, imamo jači euro i također pad cijena nafte i cijena robe su glavni, koji su glavni uzorci ovih kretanja. Kao posljedica toga pojavili su se također rizici po prognoze rasta i inflacije. Teško je reći sada, prerano je reći sa dovoljnom sigurnošću hoće li e, ti događaji uzrokovati naše skretanje s puta, odnosno onoga što smo očekivali na početku. Trebamo više vremena, naročito kako bismo odredili hoće li usporavanje rasta na e, novim tržištima trajati privremeno ili je to jedna trajnija pojava i također će nam trajati više vremena za procjenu pokretača koji stoji za pada cijena robe na međunarodnoj razini i također razloga za nedavno snažne financijske turbulencije. Također ćemo izbili zapratiti sve relevantne informacije i njihov učinak na izglede za stabilnost cijena. Naša e, monetarna politika i odgovarajuće mjere, uključujući TLTR-ove, imaju i dalje pozitivan učinak na troškove također na dostupnost kredita za poduzeća i e, kućanstva. Te su mjere do sada spriječile pogoršavanje financijskih uvjeta u realnom gospodarstvu unatoč nedavnoj financijskoj nestabilnosti također stalan pad troška zajmova i jača domaću potražnju i također podržava potrošnju trajnih dobara i potiče ulaganje naročito od strane malih i srednjih poduzeća. To omogućuje gospodarstvu eurozone da poveća svoju otpornost na vanjske šokove. Ako bi ovo usporavanje rasta usporilo također i e, rast stope inflacije u srednjem roku i to e, u daleko većoj mjeri nego što sada predviđamo, onda bismo svakako djelovali. Program otkupa imovine ili aktive ima e, dovoljnu fleksibilnost. Mi ćemo naravno prilagoditi njegov obuhvat, sastav i trajanje prema potrebi. Ako postane očito da je potrebno e, dati jedan, e, poduzeti dodatne mjere monetarne politike. E, svjesna sam da mnogi od vas izvili prate potencijalne učinke niske kamatne stope na financijsku stabilnost. Koordinatori odbora Ekon odabrali su to kao jednu od današnjih tema. Želim posjetiti na ono što sam rekao tijekom saslušanja u Ožujku i dopustite mi da naglasim e, da izbliza pratimo opasnosti po financijsku stabilnost, no e, ne vidim da se te opasnosti sada ostvaruju. Ako do toga dođe, makrobonetarna politika, ne monetarna politika, bit će instrument e, kojim ćemo se poslužiti kako bismo se suočili s tim rizicima. Možemo se također poslužiti našim nedavno stečnim iskustvima u razvoju tih instrumenata. U posljednje dvije godine Nacionalne vlasti u Europi su počele uvoditi makrobonitetnu politiku, recimo gornja ograničenja e, za e, omjer prihoda i duga i također za tržišnu vrijednost kolaterala kako bi strukturno ojačale tržište, e, tržište zajmova i također kako bi E, suzbila učinke rasta cijena nekretnina. Osim toga, kako bismo ojačali bankovni sustav, zemlje su uvele također i e, sistemski kapital osim drugih zaštitnih mjera e, za sustavne banke i druge važne institucije. Međutim, ovi instrumenti uglavnom obuhvaćaju zajmove u bankovnom sektoru, no postoje znakovi da e, se gospodarstvo eurozone sada pretežno financira iz nebankovnih institucija, taj makrobonitetni okvir treba proširiti tako da obuhvati i e, bankarstvo sjeni kako bi se onda riješilo rizike koji se pojavljuju u cjelokupnom financijskom sektoru. Želim također reći nekoliko riječi o Grčkoj. Na posljednjem saslušanju u lipnju ja sam e, pozvao na zaključenje sveobuhvatnog i pravednog sporazuma s Grčkom. U e, tjednima koji su slijedili bilo je teško postići takav sporazum i to je iziskivalo ogromne napore od svih uključenih strana. No, na kraju, i to mi je drago, ipak je sporazum postignut. Ako se on provede u potpunosti, nov program omogućit će Grčkoj postizanje ponovnog rasta i također iskorištavanja e, potpunih prednosti sudjelovanja u eurozoni. Europska središnja banka u skladu s odredbama zakonodavnog okvira pridonijela je i sudjelovala je u pregovorima oko programa, a osim toga SB je izbliza pratio i pružanje programa hitnih kredita za likvidnost i također se to odvijalo u skladu sa našim propisima, a pri tome se vodilo računa o izgledima za uspješno dovršenje pregovora u bilo kojem trenutku. Dopustite mi sada nekoliko riječi o dovršenju izgradnje gospodarske monetarne unije i o izvješću petorice predsjednika. Tijekom ljeta pregovori su ponovno ukazali na činjenicu da naš institucionalni okvir još uvijek ne odgovara sa e, zahtjevima eurozone. U izvješću petorice predsjednika koje smo objavili ubrzo nakon posljednjeg saslušanja, Petarica autora iznose jedno zajedničko uvjerenje, odnosno kako bi monetarna unija bila stabilna i napredna, da je potrebna jedna potpunija unija. No, nismo se zaustavili samo na tome. Također smo izradili i konkretan hodogram koji pokazuje put koji treba krenuti kako bi se ostvarilo taj cilj i taj huhod prevladavati u našim nadolazećim raspravama u sljedećim mjesecima. Smatramo da su dva elementa od posebne važnosti. Dakle, unatoč najboljim naporima svih uključenih subjekata, kriza je pokazala da monetarna unija također zahtjeva i političko središte, jedno političko središte koje može donositi sve bitne fiskalne, gospodarske i financijske odluke za eurozonu u cjelini i to na brzi transparentan način i to e, politički e, centar ili središte koje će raspolagati punom demokratskom legitimnošću i također nadležnostima koje ćemo povjeriti zakonodavci. U tom duhu ja sam više puta zatražio da se uspostavi podjela e, suverenosti sa zajedničkim europskim institucijama. Izvješće predlaže kao jedan primjer jedno Europsko ministarstvo financija, odnosno za eurozonu. I sada treba dalje razraditi te zamisli. No, trebamo također krenuti i dalje. Izvješće također ukazuje činjenicu da e, gospodarska i monetarna unija također treba ojačati svoje instrumente kako bi upravljala i spriječila stvaranje fiskalnih, financijskih i drugih makroekonomskih rizika. U posljednjih nekoliko godina, naročito e, provođenjem reformi kojima se ojačalo gospodarsko upravljanje i također ostvarivanjem e, Europskog stabilizacijskog mehanizma SSM-a i SRM-a mi smo učinili važne prve korake u sprječavanju kriza i također u upravljanju krizom, no ipak e, taj postupak nije dovršen. Sada bismo trebali dovršiti bankovnu uniju i također e, omogućiti potpuno funkcioniranje jedinstvenog fonda za, sanaciju i također potreban nam je e, europski e, sustav osiguranja štednje. E, to su ključni instrumenti za stvaranje jedinstvenog bankovnog sustava koji će odraziti našu jedinstvenu valutu, a također to će nam omogućiti i razdvajanje banaka i nacionalnih sustava i također će to pojačati otpornost financijskog sustava i zaštititi interese poreznih obveznika. Istovremeno, i tu izlazeći iz okvira bankarskog sektora i bankovne unije, trebamo ostvariti napredak u razvoju jedne unije tržišta kapitala kako bismo i dalje poboljšali mogućnosti za prekogranično dijeljenje rizika u privatnom sektoru. Dakle, Treba nam nov proces konvergentnosti koji se temelji na e, sposobnosti naših gospodarstava da se opru šokovima i da ih brzo nadrastu. To će uključivati ne samo jači financijski sustav kao što sam upravo opisao, nego također i čvršće upravljanje strukturnim reformama i čvršću kontrolu nad nacionalnim fiskalnim politikama. Kako bi se zemlje članice mogle prilagoditi šokovima koji god dimenzija oni bili, trebamo također dodati i instrumente fiskalne stabilizacije na europskoj razini. Ako sve to uzmemo u cjelini, ovi će koraci ka jačanju gospodarske i monetarne unije omogućit će ne samo preživljavanje eurozone, nego i njezino cvjetanje i napredak. Hvala i sada želim sa i mišljenja čekujem vaša pitanja. Hvala gospodine dragi. Naročito cijenimo ono što ste rekli kada je riječ o um, makrobonitetnim mjerama i potrebi da se njima obuhvati i eurozona. Dakle, također dijelimo vaše viđenje i vaše ambicije kada je riječ o političkom središtu eurozone. No, sada pređemo na krug pitanja i odgovora. Obavještavam zastupnike da ćemo sukladno odluci koordinatora strogo provoditi novi raspored za pitanja i odgovore, tako da će svatko imati dvije minute za postavljanje pitanja, a e, nakon toga ćemo imati drugi krug u trajanju od pet minuta. Gospodin ima riječ. Hvala predsjedniče. Hvala predsjedniče, gospodine dragi. E, e, dotakli ste se mnogih zanimljivih tema koje ćemo sada raspravljati u ovoj diskusiji ja bih e, istaknuo jednu temu, temu koju, koja naročito zanima moj politički klub, e, to jest EPP. E U proteklih nekoliko godina je mnogo poduzeto, tu je sudjelovao i ESB kako bi se spriječile turbulencije na tržištu i spekulacije E, e, i kako bi se pomoglo državama sa visokim e, dugovima. Ali govorimo o državama koje ne spadaju među najvaće države eurozone. To, ta je situacija vrlo teška. Europski stabilizacijski mehanizam neće opstati ako e, e, se e, proračunska politika ne promijeni. vi imate jedan institucionalni okvir koji vas veže. Dolazimo do zaključka da države moraju stati na vlastite noge, da dugove treba otplatiti i da je potreban gospodarski oporavak ja vas stoga pitam na početku diskusije, kako vi kao predsjednik ESB-a stojite prema onima e, koji sada e, pokazuju e, koji govore o popuštanju striktne discipline proračunske discipline We, um, we just finished uh, e, Sad smo upravo iznijeli hodogram ka punoj integraciji i u više navrata i posuđujući e, e, iskustvo SAD-a zatražili smo savršeniju uniju. Naravno, za nastavak na tom putu potrebno nam je međusobno povjerenje. A kako bi se ono ostvarilo, moramo poštivati pravila koja smo se sami zadali. Ne možemo očekivati daljnju integraciju, što znači dijeljenje suverenosti i odgovornosti, ako ne budemo ponovno uspostavili povjerenje. A pakt za stabilnost i rast je samo jedan od aspekata gdje je potrebno ponovno uspostaviti povjerenje. Naravno, tu se postavlja i šire pitanje jačanja samostalnosti prije nego što se sporazumijemo oko zajedničkog načina raspodjele rizika koji bi mogli utjecati na različite dijelove eurozone. Želite li postaviti dodatno pitanje, Burkhardt? Ne. Sljedeća ima riječ Liza Ferreira. Hvala. Hvala gospodine dragi što ste nam se ponovno pridružili i hvala na vašim uvodnim riječima. U svom uvodnom izlaganju naglasili ste niz e, važnih elemenata, što se nadoveze također i na naša pitanja. No, moje prvo pitanje odnosi se na prvo područje kojega ste se dotakli. Vi činite sve što je u vašoj moći kako biste spasili euro i to ste činili se do sada, a sada vam vanjsko okruženje nalaže drugačije ponašanje. Naime, ono se usporava, imamo kineski problem, problem Latinske Amerike, a također i Feda koji je povećao kametne stope. Dakle, koliko Europa još može izdržati samo pomoću vaših protukriznih politika bez dodatne fiskalne politike kao što ste i sami više navrata zatražili. U izvješću petorice predsjednika predlaže se jedan e, zajednički element e, Ministarstva financija svoje vrste koje iziskuje ipak e, vremena za uspostavljanje. Drugo, potreba za dovršenjem bankovne unije. Ne možemo započeti jedan proces i onda na pola puta reći ne, ne želimo ići dalje. To je opasna igra, ali ipak igra koja će spasiti Europu. koje prepreke parlament može pomoći ukloniti kako bismo imali jamstva za minimalnu štednju europskih građana bez obzira na to gdje se oni nalaze. To je osnovni preduvjet za povjerenje. Zbog toga ne razumijem zašto bismo trebali oklijevati, dovršiti ono što smo započeli i zašto ne bismo um, trebali početi postavljati pitanja o ovom projektu? Hvala. Hvala, kao što sam već rekao. E, slabljenje rasta našeg okruženja je e, povećalo rizike u Europi. Još je prerano da kažemo da odlučimo E, kakav je taj e, veći rizik, da li je to nešto stalno ili prolazno. E, mnogi izazovi koje sada imaju ekonomije u nastajanju, ti će problemi potrajati. U suočeni s ovim okruženjem oporavak u eurozoni i dalje traje, mada je malo polakše nije mnogo polakše jer su naše projekcije marginalno revidirane. E, zato očekujemo da ćemo do ostatka godine e, e, se ova polakša stopa rasta nastaviti. Vrlo smo budni što se tiče novih rizika kao što sam e, rekao, mi ćemo reagirati ako je to potrebno. Oporavak podupiru e, niže cijene nafte, e, naše domaće prilagodbene monetarne politike. Ali naravno, za oporavak, da bi oporavak prestao biti cikličnim i strukturnim, E, zemlje moraju e, izvršiti strukturne reforme. Monetarna politika će pomoći i, i pomogla je. Ja ću e, i objasniti zašto to pomaže oporavku euro području. Ali naravno ona to ne može napraviti sama. Ona ne može ciklični oporavak pretvoriti u strukturni Strukturne reforme moraju poduzeti same zemlje članice. Ključni element ove konsolidacije u oporavku jeste povratak povjerenja. Povjerenje ima mnogi razna lica povjerenje financijskih tržišta na primjer ono se vratilo nakon 2012. godine i to e, je stalno e, stalno vidimo poboljšanje na tom području e, ali povjerenje se zasniva i na drugim elementima a to je povjerenje uvjerenost da će onaj model i agenda za daljnju integraciju biti shvaćena ozbiljno. I mi smo sve podizali da bi se to i dogodilo. Povjerenje e, se zasniva i na tom uvjerenju u, i angažmanu. E, e, angažman za finalizaciju bankarske unije, to post... Nećemo čekati mm, mm, velike promjene ugovora, nećemo tražiti e, e, promjene ugovora za završetak e, bankarske unije. To je povjerenje koje je potrebno za oporavak. To je povjerenje koje tražimo kad e, e, govorimo o poštivanju zajedničkih propisa. Hvala lijepa. Notis Marijas. E, ja ću govoriti grčki. Mnogi zastupnici smatraju da SESB E, poduzima mjere koje nemaju veze sa ugovorima Europske unije. E, e, referiram se na ono što je gospodin Priše rekao vladama Španjolske i Italije o financijskoj stabilnosti. U, Grčkoj smo imali trojku, a trojka sadrže E, sukob interesa. E, trojka ima izvrža samo naloge euroskupine i imamo i slučaj OMTA. Tu se pokazalo da e, mjere ESB-a ESB ne smije e, ovdje imati posla sa paketima financijske pomoći. Državni odvjetnik je rekao da bi ESB morao napustiti trojku. Čak je i Europski sud rekao da ako ESB e, e, kupuje državne dugove, onda mora dati za to i garancije EP je u proljeće e, ove godine e, usvojio moj amandman e, u kojem sam tražio da ESB napusti trojku. Pitam vas kada će ESB napustiti trojku jer kao što sam rekao tu postoji sukob interesa time se provodi samo memorandum broj 3. Europski e, e, sud nije, nije ništa rekao. ESB e, neće zauvijek ostati u trojki, ali sada je vrijeme krize. Ali ESB se drži propisa i zakona, nije na nama da napusti trojku, to je na vama, na Europskom parlamentu. ja bih e, gospodine dragi e, podsjetio e, vi morali biste pročitati odluku Europskog suda stavak 102 to pokazuje kao što je rekao državni odvjetnik da u slučaju e, da ESB e na sekundarnom e, tržištu kupuje državne obveznice onda mora dati garancije a te, to opisuje državni odgo, odvjetnik vi kao ESB ne smijete sudjelovati u trojki i ne smijete imati e, projekte koje e, e, provodi OMT. Oprostite, gospodin Maja se prekinut. Oprostite, inzistiram na konačno odluci Europskog suda. Tu se ne govori o programu MT. Dobar dan gospodine predsjedniče, gospodine dragi, hvala što ste ovdje. E, ovaj izvještaj pet predsjednika je e, poruka e, nade u budućnost. Govorili ste o vanjskom predstavljanju eurozone članak 130 ugovora i predsjednik Juncker je to spominjao E, e, e, uloga Europske unije u međunarodnim financijskim institucijama koristeći logiku koju ste koristili u izvještaju pet predsjednika što se može napraviti sada a što kasnije zajednički cilj u prvom redu ako želimo poboljšati kratkoročnost, transparentnost, e, da li će nam ESB e, e, reći što radi u Bazelskom odboru? E, bankarska e, unija e, govori o raznim stvarima. Tu moramo nešto napraviti u našoj suradnji. Srednjeročno ste inzistirali s pravom na demokratizaciji organa eurozone, a to uključuje i parlamentarnu kontrolu Eh, vanjskih, vanjsko predstavljanje Europske eh, eh, unije s jedne strane, a s druge strane ovakova situacija u, institucijama Europske unije. Hvala lijepa. U prvom redu bih rekao da vanjsko predstavljanje eurozone se E, je prihvaćanje monetarne politike to je stvar europskih e, država članica i europskog parlamenta tu ESB ne može imati e, nezavisan pogled vanjsko predstavljanje je stvar ESB-a ako ga ima a što se tiče sudjelovanja u raznim institucijama ona jeste predstavljena i kao ESB i kao nadzorni e, organ e, SSM. Mi projiciramo e, gledanja institucije u međunarodnim organizacijama, ali države članice su također članice tih organizacija. Sada i u posljednjih nekoliko godina smo se trudili da eurozona ima zajednička gledanja na neke stvari. Koji put je naravno to moguće, a koji puta nije. E, to nije nas spriječilo da dođemo do sporazuma i do e, e, recimo sa SAD-om. Ako tražite, na primjer, tehnički sud o tome e, mogu li se stvari e, poboljšati ili ne, mogu se poboljšati. Kakvo poboljšanje bi to moralo biti, to ovisi o vama i o državama članicama, to jest o Europskom parlamentu i članicama. E, vi ste jako skromni na jednom. Vi sudjelete u, u, kod pet predsjednika, tu dajete svoje mišljenje moramo vidjeti kako bismo morali, e, e, kako bismo imali više transparentnosti, na primjer, u Bazelskom odboru. Mislim, e, ako je ESB spreman da obavijesti Ekon i parlament o svojim stajalištima u tim organizacijama i u svim drugim organizacijama. To je, mislim, dovoljno. Fabio Domazi ima riječ. Gospodine dragi, ako sam e, ispravno shvatio, ESB je naručio vanjske pravne studije o opravdanosti neprihvaćanja E, obveznice grčke vlade kao jamstvo e, e, da li ćete nam dati te studije ekonu rekli ste da imamo rizik nove financijske krize da, da je on malen koju ulogu vidite za strukturnu e, reformama banka, banaka u makroprudencija bonitetnoj politici mm, e, recimo nekih bankarskih investicijskih e, aktivnosti naročito građanskog bankarstva mm, neki izvještaj koji me jako brinu mm, neke studije kažu da osoblje ESB-a pate od prezamorenista. Direktiva o radnom vremenu, e, da li se ona poštiva, da li mjerite prekovremeni rad i koji je razlog e, uvođenja granice e, od dvije godine za menadžere u ESB-u Zašto e, nemate jednake plaće za svo osoblje nakon devet mjeseci? Ja bih odgovorio na treće pitanje. Sve te teme stalno razglabamo, imamo svoju vlastitu anketu, anketu među osobljem i svi, sve te teme e, raspravljamo zajedno s osobljem Drugo pitanje, nisam optimističan, nisam pesimist, gledam samo stvarnost. E, e, e, SB i upravno vijeće je na to reagiralo. Naša struktura mora postati otpornija kako bi se mogla oduprijeti šokovima. Rad na reformi strukture banke je sada u tijeku naš bankarski sustav je potpuno drugačiji od sustava u drugim zemljama, onda je glavno pitanje kako provesti strukturnu reformu bankovnog sustava gdje idete prema e, jačanju institucija i razdvajanja aktivnosti, a istovremeno se uzimaju u obzir specifičnosti našeg sustava kako banke ne bi imale neku konkurentnu mm, e, štetu prema e, e, drugim sustavima. Moramo dati jednu diskreciju nacionalnim nadzornicima. Ne znam da li imamo pravnu studiju koja odbija grčke obveznice E, ovo je pitanje e, mi daje priliku da nešto kažemo o sadašnjoj situaciji. E, upravno vijeće je uzelo na znanje napredak u Grčkoj kako na fiskalnoj strani tako i u pogledu reformi. I to mi to analiziramo i to ćemo raditi i u tijeku sljedećih nekoliko tjedana. E, kada e, ponovno uspostavimo waiver, to je vrlo važna mjera koju moramo uzeti u obzir. Kako bismo, e, kako bi zemlja dobila pravo waivera, ona mora imati program financijske pomoći. Mora se pridržavati tog programa što se sada dešava E, to se desilo u e, prošlim tjednima i sada će se i dalje e, događati. I taj program moraju prigrliti sve vlade u Grčkoj, sadašnja vlada i buduće, buduće vlade. One moraju imati vlasništvo tih programa. Strukturna reforma, fiskalna politika i, i drugi druge važne e, odluke u politikama. Kada to bude napravljeno, onda nam još uvijek ostaje jedan korak, a to je e, ocjena održivosti. E, kao što znate, upravno vijeće ESB-a je izrazilo zabrinutost održivosti duga, ali imate jaku reformu, jaki program E, koji će dovesti do rasta, ali i do socijalne pravednosti, e, fiskalne i financijske održivosti. I ako država ima vlasništvo nad time, onda imamo e, prostora za olakšanje duga. To će biti sud ove održivosti. Kad, sve to, kad se sve to uspostavi, onda ne smijete zaboraviti da kve i e program ima svoje e, granice imamo granice i izdavanja e, obveznica na primjer moramo reći treba se kretati brzo e, provesti program poduzeti akcije i zaključiti pregled hvala lijepa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 u politici e, e, SBA vidim jednu kontradikciju. Molim da nam objasnite. S jedne strane vaša institucija e, izravno podržava razne države članice pomoćima. Imamo program TLTRO, ELA i program 2015 banke moraju posuđivati stvarnoj e, ekonomiji u redu. Moramo konstatirati da do sada to loše funkcionira, e, mada je to cilj vaše politike. ESB e ide u makrobonitetnu kontrolu E, e, dakle, e, ona analizira dugove evropskih banaka. Kako ćete ocijeniti te bonitete? likvidnost će se pogoršati i banke više neće moći preuzimati rizike, to neće moći posuđivati ekonomskim subjektima. To će E, dovesti do raznih utjecaja na monetarnu politiku. Kako ćete pojasniti ovu suprotnost u ciljevima? Hvala. Thank you. Uh, actually... Hvala. Zapravo ne mislim da postoji protu proturječje mi vodimo prilično susretljivu monetarnu politiku, to ćemo činiti i dalje, sukladno našem mandatu u kojem piše da bi inflacijska stopa trebala biti ispod, ali blizu 2%. Još uvijek smo daleko od tog cilja. Naše politike funkcioniraju, jer iako sam predočio prilično turobnu perspektivu globalnog gospodarstva na početku svog izlaganja. Postoje i neka pozitivna kretanja na strani kredita i htio bih skrenuti vašu pozornost na ta kretanja u euro području. Vidjeli smo oporavak tržišta kredita, on je i dalje u tijeku postaje sve snažniji. Sva ispitivanja koje smo proveli i na strani pozemljivanja i na strani malih srednjih poduzeća koja e, uzimaju kredite pokazuju da se zajmovi povećavaju i to ne samo u volumenu, već i u nečemu što je također vrlo važno, a to je e, trajanje kredita, odnosno e, krediti su e, se povećali u zemljama koje jesu pod pritiskom i koje nisu. E, također takozvane ocjene kredita su se umanjile. Mi imamo takozvane složene indikatore kreditiranja i, koje, i, oni pokazuju da su se umanjili, umanjili za 17 bodova od takozvanog mjera olakšavanja. Također vidimo disperziju između velikih i e, malih e, zajmoprimatelja i u smislu trošaka e, i u smislu duljine kredita. Sva ta kretanja na kreditnom tržištu čini se da osnažuju dojam da je oporavak kontinuiran. To je, radi se naravno o postupnom oporavku. Ništa nije dramatično, ali to je nešto što je kontinuirano i trajno i stabilno. Također postoje umjerena poboljšanja na tržištu rada. Sve su to pozitivni aspekti koji ukazuju na oporavak. To je nešto što se razlikuje od prošlosti. Uglavnom, domaća potrošnja je glavni pokretač tih kretanja. I to sve pokazuje da naše politike funkcioniraju, da su dobre. Postoje li proturječje u odnosu na našu politiku nadzora? To je ono što želite reći. Dopustite mi da općenito odgovorim, a kasnije ću biti konkretniji vezano uz pitanje obveznice i procjene rizika. Općenito govoreći, ne postoji nikako proturječe između susretljive monetarne politike i e, pomnog nadzora bankarskog sustava. Ako je banka slaba i nema vlastiti kapital, neće pozemljivati. ako banka je uložila svoju aktivu u ris, u riskantne poduhvate neće pozemljivati, neće odobravati kredite. Drugim riječima, e, strogi nadzor je potreban kako bismo se pobrinuli da je oporavak popraćen snažnim sustavom kreditiranja. To je naše iskustvo iz 2010. 2011. i gotovo e, također iz 2012. godine monetarna politika, odnosno makroekonomska politika e, je poticala oporavak e, ozbiljnim širenjem likvidnosti, a unatoč tome bankarski sustav e, nije odobravao kredite gospodarstvu. Srećom to smo prevladali. Zašto? Zato što su banke ojačale i to prije i tijekom sveobuhvatne procjene e, SSM-a i sada vidimo da kreditiranje se intenzivira. Drugim riječima, strogi nadzor se mora temeljiti na činjenicama, na realnoj i trezvenoj procjeni rizika. Snažan nadzor nije u proturječju sa e, susretljivom monetarnom politikom. Naprotiv, on je preduvjet e, za učinkovitu monetarnu politiku koja pozitivno utječe na gospodarstvo. O što se tiče riziku suverenosti, e, reći ću nešto više kasnije. Onda sam već na to pitanje odgovorio. Samo bih željela postaviti dva pitanja. Jedno se tiče izvješća petorice predsjednika i e, osjećam frustraciju kada vidim reakcije nekih država članica koje nemaju nikakav entuzijazam i koje i dalje imaju e, vrlo strogi pristup reformi Europske unije, nešto što u praksi nije izvedivo. No moje pitanje se tiče programa osiguranja depozita Europske unije. Ne znamo hoće li komisija to predložiti, no nadam se da će to biti e, privatno financirano od strane banaka uz, neke, uz neka financijska osiguranja. E, ako bi jedini olakšavajući faktor kod tog programa osiguranja depozita E, bio fond za sanaciju, je li to tako? I moje drugo pitanje se tiče monetarne politike. Mislim da labava monetarna politika će se jednog morati prilagoditi i da će imati, jer će imati negativni učinak na rast. E, također vaš kontinuirani nadzor je bez presedana poštravanje monetarne politike zahtjeva e, pristup bez presedana. Dakle, pitanje rizika vaše monetarne politike tijekom ovog razdoblja niskih kamata u bankarskom sektoru, kako vidite fiskalne prilagodbe, što predviđate, koje su vaše prognoze? Dovršetak bankarske unije, kao što sam, kao što sam već rekao, zahtjeva korake u smjeru stvaranja programa za osiguranje depozita na razini EU-a i zahtjeva aktivaciju mehanizma, jedinstvenog mehanizma za sanacije. Sve te odluke su dio naše predanosti koju e, su izrazile države članice koje su se odlučile za bankarsku uniju. ne bismo smjeli podcjenjivati političke složenosti prije ekonomskih složenosti. E, postoje inicijative na obje strane i sada određene, e, određeni zahtjevi su postavljeni i moramo ih ispuniti. Što se tiče europskog programa za osiguranje depozita, on bi donio nekoliko prednosti u odnosu na takve nacionalne programe. Prva prednost je osnažio bi nacionalne programe, a druga prednost, a to je zapravo jedan od ciljeva svih naših e, politika reforme, je, je oslabiti raskorak između banaka s jedne strane sada imamo samo jedan nadzor imamo jedinstveni fond za sanacije i obhodimo se prema bankama na posve a jednak način na svim razinama. Zašto ne bi smo isto učinili u odnosu na e, ljude koji polažu depozite u banke? E, pitali ste me do kada će trajati ovakva monetarna politika koju sada vodimo imamo alate, imamo instrumente i rekao bih da je to e, problem više kategorije. Paul Tank, hvala. Hvala gospodine dragi što ste došli. Naravno još je prerano govoriti o izlazu, iz, odnosno o okončanju ovakve monetarne politike dva pitanja ovog tjedna. The Economist je na naslovnici tvrdio da se e, vraćamo u 60. godine u smjeru laborističke stranke. No koji politički vođe su govorili o kvalitativnoj procjeni u 60. godinama? E, kvantitivno olakšanje je nešto što je potrebno ljudima, ne bankama. To tvrde neki njemački političari, neki ekonomisti se, se slažu s tim njemačkim političarem. E, možda i u ovom parlamentu postoje neke ideje na tom tragu. Može li ESB financirati neke instrumente u EFSI-u? Dakle, neki ekonomisti, se s njime slažu. Također ovog tjedna je William Balter rekao da ako City e, banka prognozira da ćemo imati globalnu recesiju, onda će nam trebati takozvani helikopterski novac ne samo u Europi i u SAD-u, već i u Kini. Drago mi je da ste govorili o učinkovitosti kvantitativnog olakšavanja e, kamatnih stopa no ekonomisti i neekonomisti su vrlo zainteresirani za učinkovitost vašeg programa. Drugim rečima, da li vaš program doprinosi u procjeni stanja malih i srednjih poduzetnika. Dakle, odgovor na vaše posljednje pitanje je, naš program je učinkovit vidimo sve više i više takvih kretanja. Vidimo da se kreditiranje oporavlja, stope rasta u nekim zemljama pod pritiskom se revidiraju na više po prvi puta u, nakon niza godina. Što se tiče ovih kretanja na e, tržištu e, kredita, vidi se da se pojavljuje sve više i više kreditiranja, neto tokovi se povećavaju, bruto tokovi se više ne ubrajaju u prošle zajmove, dakle radi se o postupnom procesu, proces je postupan, ali ipak postoji. U mnogim situacijama još uvijek postoje takozvani loši zajmovi, nekvalitetni zajmovi koji opterećuju bilance i otežavaju nove postupke kreditiranja, odnosno odobravanja kredita, na to postoji Neke zanimljive epizode su se pojavile koje ukazuju na učinkovitost našeg programa. Na primjer, TLTRO program e, je sada e, došao do 900, oko 900 milijardi eura. E, to radi se o ciljenim dugoročnim operacijama refinanciranja i vidjeli smo da oni koji su najviše profitirali od tog programa su oni koji su pozemljivali najviše novca malim i srednjim poduzećima. I i kod njih su se interes, kamatne stope najviše smanjile. Dakle, postoji zanimljiva veza između našeg programa i učinkovitosti. Drugo pitanje. Stotinama godina središnje banke su ubrizgavale novac u gospodarstvo ili preko banaka ili preko tržišta. To je ono što znamo. raspravlja se o svim tim idejama. ESB je dio tih rasprava i u e, akademskim forumima. No, ne bismo smjeli podcijeniti i neke pravne aspekte koji se primjenjuju na ESB i na euro područje. Dakle, pitanje je da li taj helikopterski novac je e, usklađen sa ugovorom u svakom slučaju ne smijemo prejudicirati nikakvo donošenje odluka, no težina izazova za sada iziskuje uporabu svih dostupnih instrumenata e, sa kojima smo upoznati. To je ono što znamo za sada. Hvala. Pablo Salba. Hvala predsjedniče. Hvala lijepa, gospodine dragi. Slažem se apsolutno s vama. Povjerenje je ključ konsolidacije e, gospodarskog oporavka. Također se slažem s vama da ekonomska i monetarna politika ne mogu biti jedine e, zadužene za održivi ekonomski rast, no moramo pogledati što se trenutno događa na tržištima. Postoji nesigurnost, posebice u odnosu na američku monetarnu politiku. Neki tvrde da ona više utječe na treće zemlje, čak više od njihovog povećanja kamatnih stopa, te da e, generira nestabilnost u Kini na tržištu. Moje prvo pitanje je ta neizvjesnost. Hoće li duže potrajati na tržištu, te drugo, ako i dalje potraje ta neizvjesnost, ako sam vas dobro razumio, vi ćete nastaviti sa kvantitativnim olakšavanjem, no moje pitanje je, ako neizvjesnost potraje, hoće li vaša monetarna politika postati ambicioznija, agresivnija? Nedavno sam čuo da postoji ta mogućnost, pa bi želio čuti je li to nešto što nećete učiniti ili ćete poduzimati agresivnije, ambicioznije korake? Hvala. Hvala. Jasno je da smo sada u situaciji u kojoj su monetarne, u kojoj se monetarne politike razlikuju u svijetu u nekim jurisdikcijama oporavak je snažniji, a u drugim, kao što je naša, oporavak je kontinuiran, ali je tek u ranim početnim stadijima i prilično je polagan. Govorimo o srednjoročnoj inflaciji koja je revidirana na niže u makroekonomskim prognozama za rujan. Dakle, ta neizvjesnost postoji. Vaše drugo pitanje. U kojoj mjeri ta neizvjesnost će potaknuti određenu, određenu promjenu monetarne politike ESB-a? Ono što sam rekao mnogo puta je da ako neizvjesnost je takva kakva je, a ona je izvor volatilnosti, a ta volatilnost stvara neželjeno poštravanje financijskih uvjeta, monetarnih okolnosti i tako nešto pogoršava našu, našu srednjoročnu e, prognozu, tada ćemo reagirati. Reagirat ćemo različitim instrumentima koji su nam dostupni. Hvala. Ja imam samo kratko pitanje kakve mjere, ako ih odlučite poduzeti, ćete ipak poduzeti. Naša tekuća monetarna politika je učinkovita, tako barem smatramo i ostaćemo pri tome prije nego što razmislimo o drugim mogućnostima. No kao što sam rekao, spremni smo voljni i sposobni djelovati ako to bude potrebno i kao što smo rekli, naše prognoze se temelje uvjetovane su potpunom provedbom ovoga programa do rujna i ako bude potrebno i nakon rujna. Hvala, Petar Simon. Hvala lijepa predsjedniče. Mnogo razgovora sa malim regionalnim bankama pokazuju da sa njihovom stanovišta kamatna stopa ESBA u spoju sa troškovima regulativa predstavljaju teškoće e, direkte e, troškovi e, regulative ali i indirektni troškovi su u pitanju male banke su e, banke time jače e, pogođenje oni e, banke koje imaju 10 do 15 suradnika moraju stvarati nova radna mjesta za to. Kako ćete spriječiti da ovaj miks ne uništi male banke? Jer rastući troškovi e, im neće omogućiti opstanak e, u sljedećoj krizi. E, a male banke su se u prošloj krizi pokazale naročito stabilnima. Mi, što se tiče regulative, ova, ovaj dom je tome jako doprinio tom vratu regulative da li vidite mogućnosti za malke, da za male i srednje banke e, govorimo o, kod e, kredita od više od 25.000 tisuća eura moraju ispunjavati ogromne formulare. Mi smo dva, puta pitali o tome kolega gigold i ja Rekli ste da će doći do olakšanja za male i srednje banke. E, zanima me e, da li vidite kakove mogućnosti poboljšanja politike. Dopustite da odgovorim na prvo pitanje. Sadašnja monetarna politika je to što je zato jer je naš mandat postizanje stabilnosti cijena u srednjem roku, odnosno poticanje inflacijske stope koja je blizu 2%. To je naš mandat. Naš mandat nije pobrinuti se da banke budu u plusu. To trebamo imati na umu. Nećemo podići stope zato jer neke banke u nekim dijelovima eurozone ne mogu ostvariti dobit. Naravno da smo svjesni rizika po financijsku stabilnost koje to donosi, ali to treba rješavati drugim instrumentima. E, druga napomena odnosi se na anakredit. Dopustite mi nekoliko riječi o tom projektu, zato jer prikuplja podatke o kreditu i kreditnim rizicima, a to na temelju usklađenih zahtjeva za sve članice eurozone. No, e, sama zrnatost podataka o tom programu i također mogućnost postojanja usklađenog niza podataka u različitim zemljama su vrlo bitne i to je od ključne važnosti za različite djelatnosti središnje banke. I to postoji i u bilo kojoj zemlji koja dobro funkcionira. A na kredit primjerice može se koristiti kako bi se bolje rješavalo neka pitanja koja su bitna za monetarnu politiku, odnosno izdavanje kredita za različite zajmoprimce, naročito mala i srednja poduzeća. Znamo što se sada događa sa malim i srednjim poduzećima i bankama, zato jer imamo svoje ankete i komisija ih također ima, ali eh, bit će ogromna razlika imati stvarne podatke. To će podržati također izravno korištenje kreditnih potraživanja u operacijama monetarne politike. Dakle, to će povećati kolaterale koji se mogu koristiti za potrebe monetarne politike. Treba će se uskladiti različite mjere nadzora rizika i e, kolaterala kako bismo mogli procijeniti kreditni rizik i također potrebne rezove koje, će se temeljiti na podacima i to će također poboljšati nadzor e, financijske stabilnosti i da nam e, polazište za gospodarska istraživanja. Zapravo, e, Znanje kojim raspolažemo o eurozoni je doista opsežno, ali ga treba još povećati. Trebamo imati veća saznanja o našim gospodarstvima, o njihovoj složenosti i različitosti, a one su takve da e, to doista iziskuje proširenje našeg znanja. To će nam također pripomoći u praćenju rizika po financijsku stabilnost. Sve ove koristi koje donosi ovaj projekt naravno dolaze i uz određenu cijenu i siguran sam da se ta cijena može prilagoditi na način da ne postane nepodnošljiva za određene kategorije banaka. Ja sam u to potpuno uvjeren. A sama industrija banaka će imati koristi od tog projekta. imat će pristup većoj količini informacija, a banke će moći također mm, referentno mjeriti svoje mogućnosti također i u e, drugim e, zemljama u susjedstvu, dakle prekogranično. Dakle, moramo nastaviti provedbu ovog e, projekta unatoč njegovim troškovima koji jesu visoke, ali mislim da bi ih trebalo biti moguće prilagoditi mogućnostima pojedinih banaka. Ludek Nittermajer. Hvala, gospodine predsjedniče, gospodine dragi, dobrodošli i želim vam eh, poželjeti sve najbolje u vašem radu koji nije jednostavan. Dva jednostavna pitanja. Tijekom eh, grčke krize SB je igrao važnu, važnu ulogu u određenim trenucima zato jer je E, omogućavao likvidnost grčkom gospodarstvu i da je e, se suverenitet grčkih banaka temeljio na pretpostavci da će grčka vlada uspjeti ispregovarati nov program kreditiranja. Dakle, mislim da je zapravo to bila vrlo politička uloga SBA i pitam se do koje mjere smatrate da je sadašnji program hitnog kreditiranja odgovarajući i pitam se hoće li vam smetati da se SB nađe u sličnoj ulozi u budućnosti? Drugo pitanje odnosi se na Kinu. E, Kina je bila vrlo snažno gospodarstvo više desetljeća, a sada je ona slaba točka svjetskog gospodarstva i ona također širi to usporavanje na susjedne zemlje, na druge zemlje. Dakle, Zanima me kako e, promatrate monetarnu politiku u Kini, naročito E, politiku tečaja i do koje mjere smatrate da je to u skladu sa ambicijama kineske vlasti da e, pojačaju svoju valutu? E, prvo ću odgovoriti na drugo pitanje. Primili smo na znanje da Kina, poput i svih ostalih gospodarstava u skupini G20, se obvezala na poštivanje sporazuma skupine G20, naročito kada je riječ o tečajnoj politici. Mjere koje se poduzimaju u Kini i u drugim zemljama su dobro obrazložene, a također su usmjerene ka postizanju ciljeva nacionalnog gospodarstva. To što imaju učinka na E, tečaj e, je posljedica primarne politike, ali i njezina svrha. No, s time na umu, važno je da Kina nastavi e, podržavanje stabilnosti tečaja, konvertibilnosti valute i također da nastavi podržavati i tečaj koji je utvrđen tržištem. I zbog toga Kina nastavlja naravno poduzimati strukturne reforme, dakle o strukturnim reformama će ovisiti njezina uspješnost. E, ja neću niti potvrditi niti poreći da su naše odluke bila političke. Mm, dopustite mi da ponovim e, razlog za to. E, program hitnog kreditiranja je pomoć za likvidnost koja se dodjeljuje solventnim ustanovama koje imaju dovoljno zajmova a zajam grčkih banaka su naravno grčke vladine obveznice, državne obveznice. Gospodarska politika grčke vlade ima učinak na vrijednost tih obveznica, odnosno na zajmove i posljedično na našu odluku o tome hoćemo li povećati ili smanjiti hitno kreditiranje. Što se dogodilo? Neko vrijeme su se donosile odluke gospodarske politike koje su omogućile povećanje vrijednosti kolaterala, no nakon nekog vremena te su odluke počele uništavati tu vrijednost. U određenom trenutku mi smo odlučili da zbog takvih e, događaja i odluka vrijednost kolaterala nije dovoljna da bi opravdala povećanje programa hitnog kreditiranja. Dopustite mi da vas e, podsjetim da nismo smanjili taj program, nego smo ga zadržali na sadašnjoj razini, a to je najveća razina ikad dosegnuta u eurozoni. A kad su e, donesene takve odluke da se situacija mogla prevladati i da su i kad su one počele pozitivno utjecati na vrijednost kolaterala, onda smo odlučili tako postupiti. Dakle, to pokazuje da to nije bila politička odluka. Ona se temeljila na našim pravilima, a sukladno našim pravilima ELA nije zamišljen kao neograničen i bezuvjetan. Nikad nismo rekli da se ta odluka o solventnosti banaka e, treba donijeti odmah i onda da trebamo spekulirati o tome hoće li biti solventni u budućnosti ili ne. ta napomena, ESB nije tijelo koje odlučuje koja će zemlja članica ostati u eurozoni. ESB postupa pod pretpostavkom da će o tome odlučivati drugi. To je u nadležnosti drugih institucija. Hvala, Pavan Šperajs. Hvala predsjedniče. Vi ste rekli u vašem uvodu e, da se e, govori o ministarstvu financija za Europsku uniju. E, onda ćemo imati i europski proračun. Govorili ste o, demokratskoj odgovornosti e, e, e, ne služi ničemu da govorimo o parlamentu europske zone ako nemamo jedan proračun europske unije jer to zadovoljava demokratska načela E, mi na, trebamo onda reviziju ugovora e, ono što smo mogli napraviti u e, monetarnoj politici naravno ne može se sve napraviti tu imamo i pitanje proračunskih kapaciteta i kontracikličkih promjena Kakva je perspektiva e, globalna ekonomija, ali i e, gospodarstva e, zemalja Europske unije? Trebamo li ići brže? Nije li ova situacija takova da idemo prepolako? Imamo štap i mrkvu mm, ta politika može biti smrtna kazna za europsku uniju. Otvaramo ponovno diskusiju o državnom dugu. Odgovorili ste da države članice zato moraju preuzeti odgovornosti, ali u situaciji niske inflacije i niskog rasta imamo problem da se prisile e, države članice da vraćaju dug, da otplate dug. Hvala. Um. Slažem se u potpunosti s vašim prvim komentarom u određenom smislu poruka izvješća petorice predsjednika jest da postoje kratkoročne obveze koje valja preuzeti. No, to nisu samo kratkoročne obveze, nego su to obveze koje otvaraju put ka dugoročnoj viziji. A nju možemo naći u drugom dijelu izvješća, odnosno u dugoročnim ciljevima i obvezama. To nije jednostavno, ali to će biti naš izazov u sljedećim mjesecima, odnosno jesu li zemlje članice spremne kao prvo preuzeti kratkoročne obveze i drugo, jesu li spremne pružiti svojim građanima ovu dugoročnu viziju koju sada podupira. Naravno, mnogo godina će biti potrebno da se ostvari ono što je navedeno u izvješću petorice predsjednika, ali pravi izazov predstoji nam sada. I to je ključna poruka, ključni izazov izvješća petorice predsjednika. Mi imamo niske kamatne stope, a imamo i nisku inflaciju. I e, to je na neki način je na neki način protuteža javni dug, a u većini zemalja on je variabilan, tako da ne možemo mijenjati sada pravila ovisno o stopi inflacije. Mislim da je najbolji način za otplatu duga onih zemalja koje pod određenim uvjetima imaju održiv dug jest da one prerastu taj dug, odnosno da poduzmu sve mjere koje će pojačati rast. Fulvio Martušello. Fulvio ima riječ. Grazie. Hvala. Prije nekoliko dana Bloomberg je objavio povjerljivo pismo e, do ravnatelja e, talijanske banke nadzornom odboru SBA u kojem se ukazivalo na rizik e, od, na opasnost od arbitrarnih odluka zato jer povećanje imovine koje zahtjeva sadašnja situacija može usporiti oporavak. Ja ne tražim da potvrdite ili ne postojanje tog pisma, nego tražim od vas ocjenu činjenice da bi doista ta, e, ta povećanja imovine mogla ugroziti oporavak. I ovih dana e, Communicate i u Italiji, dvije velike korporacije su naišle na poteškoće, dakle to su e, dvije velike banke u Venetu koje su imale teškoća u dokapitalizaciji. Postoji, imali, imaju još uvijek budućnost male banke, narodne štedionice. Pa neću komentirati o ovim pismima i curenju informacija. No, mi da se dotaknem takozvanog pitanja repsa. Kao prvo, o tome se općenito raspravljalo i tu raspravu treba dovršiti i u raspravi saslušat ćemo sve banke i uzet ćemo u obzir i njihova stajališta ako to bude potrebno. Drugo, ulažu se svi napori da se nadzor zadrži na e, istoj razini kao i u drugim zemljama, recimo u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, ne želimo staviti banke u nepovoljan položaj kada je riječ o bankama koje se nalaze u drugim zemljama. Visina kapitala koja je potrebna u prosjeku nije izuzetna, to je 33 poslovna boda, a ako imate zaštitu onda imate 35 bodova i to je možda teže za banke koje neće moći ispuniti taj zahtjev za povišenjem imovine. No, naravno, banke se razlikuju zato jer su njihovi polazni uvjeti okruženje drugačiji i možda zbog toga jer njihova nadzorna tijela nisu toliko stroga kao što je to sada potrebno. A, naravno, Postoje tri razloga zašto se poduzimaju te nadzorne mjere kao prvo procjena rizika, drugo usklađenosti sa Bazelom 3, što je doista važno, i također sa drugim e, zahtjevima kao e, omjer i tilak, e, što je dogovoreno na međunarodnoj razini. To je situacija. Inače, većina banaka već ima dovoljnu visinu kapitala koja e, u velikoj mjeri prelazi ono što zahtjeva u SSM-u, tako da zapravo taj argument e, da će to ugroziti oporavak ne vrijedi za te banke, zato jer e, one su već nadmašile minimalne kapitalne zahtjeve. Dakle, kako bismo imali E, moramo imati jače banke kako bismo se mogli oporaviti bolje nego slabe banke. Dakle, nadzorne mjere koje omogućuju jačanje banaka su dobro došle iako će to za banke koje ne raspilažu kapitalom kratkoročno imati i neke negativne posljedice. No, ova pitanja moći ćete detaljnije uputiti i predsjednici SSM-a kada se ona obrati vama. Zatim, drugo pitanje, imaju li male banke budućnost? Pa to mi je teško odgovoriti ako su banke čvrste, ako su kapitalizirane, ako imaju dobre kredite i ako dobro upravljaju rizicima, da, u redu. Naravno, sama veličina po sebi nije um, ograničenje za poslovanje. U nekim uvjetima veličina jest važna i e, veće dimenzije mogu biti prednost, ali posuda nisu isti uvjeti. Hvala, gospodin Fernandez. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala gospodine Dragi što ste nam se pridružili danas podne. Moram reći da vaše izlaganje postavlja čitav niz pitanja i ja ću se nastojiti osvrnuti na neke od njih. U svojem uvodnom izlaganju rekli ste da su turbulencije koje smo proživjeli ovog ljeta zahtijevati više vremena kako bi se inflacija približila 2%. Ako to iziskuje više vremena, ako ne budemo u međuvremenu poduzeli mjere, onda smatram da razdoblje u kojem je SB odlučio pokrenuti kvantitativno popuštanje, dakle radi postizanja te granice od 2%, će se oduljiti, produžiti i odgađa se rok, no čini mi se da se ne poduzimaju nikakve mjere niti u međuvremenu i zanima me zašto. Drugo pitanje odnosi se na uniju kapitalnih tržišta. Mm, također me zanima povezano sa bankarstvom u sjeni. Cijela Unija neće reći da želi povećati dimenzije tržišta kapitalom, ali barem nastoji također shvatiti kako se usmjerava kapital kroz nebankovne institucije. Dakle, te nebankovne institucije, kao što ste rekli, su izvan dometa nadzora samog SB-a ako podrazumijevamo da to nisu bankovne ustanove. Dakle, trebamo poraditi na oni tržišta kapitala, ali trebamo imati i na umu da postoje sve veći rizici od financijskih tokova koji ne prolaze kanalima koje nadzire središnja banka. Treće pitanje, i time ću zaključiti, odnosi se na izvješće petorice predsjednika. Dakle, govori se o jednom anticikličkom ili protocikličkom instrumentu. bi li to moglo biti i neka vrsta osiguranja od nezaposlenosti? Thank you. As I said before, we believe our QE Dakle, Smatramo da je kvantitativno e, popuštanje e, uspješno i vidimo neke pozitivne pomake u bankama i na bankovnim tržištima, a također i postupna poboljšanja na tržištu rada. No, e, znamo također da su se povećali rizici ka usporavanju gospodarstva i mi nastavljamo pratiti sve te rizike, a upravni odbor, upravno vijeće je spremno i voljno djelovati ako to bude potrebno. Spomenuo sam mogućnost da se program kvantitativnog puštanja nastavi nakon rujna i također mogućnost njegove prilagodbe što se tiče i opsega i sastava. Upravno vijeće je spremno prilagoditi program kao moguću reakciju. Dakle, upravno vijeće je spremno revidirati program kako bi se osiguralo da se on u potpunosti provede. A znak toga jest da se E, poveća limit e, izdavanja sa 25 na 33%. Drugo pitanje. Unija tržišta kapitalom. E, dopustite mi da pojasnim kao prvo. To što se neke djelatnosti izdvajaju u nebankovne institucije nije zapravo nužno negativan razvoj događaja. To je prirodan razvoj događaja zato jer su banke propustile to drugim subjektima, a to je također pozitivan razvoj događaja zato jer se ne moramo samo oslanjati na, na banke, nego ćemo se moći oslanjati više i na tržišta. Vidjeli smo koliko je oslanjanje na zajmovne kanale banaka pokazalo se preprekom brzom oporavku 2011. i 2012. To je sve pozitivno. E, kako se povećava sektor bankarstva u sjeni, pojavljuju se i rizici koje treba riješiti makrobonitetnim instrumentima, između ostalog. Dakle, postoji argument za uspostavljanje jednog nadzornog tijela za takozvano bankarstvo u sjeni e, i općenito za tržišne institucije. Hvala. Darius Rozati. Hvala gospodine dragi što ste ovdje s nama. E, pitanje o funkciji e, pozajmljivača u nuždi najavili ste program e, izravnih monetarnih transakcija smirili ste e, situaciju u, na financijskim tržištima bez da ste trošili i nijedan e, euro mm, o, se raspravlja u, u upravnom vijeću u monetarnoj uniji kao naša da li banka može biti ovakav lender of last eh, eh, resort? Eh, jer imamo argumenta i protiv takove prakse, a to uglavnom kažu predstavnici jedne banke koja igra vrlo veliku ulogu u vijeću. Malo mi je teško odgovoriti na to pitanje jer E, za nas lender of last resort nikad nije. A za vlade, za vlade, oprostite, e, takav pozajmljivač e, mi ne možemo biti prema ugovoru članak 123 zabranjuje monetarnu, monetarno pozajmljivanje. To je mi možemo kupovati obveznice na sekundarnom tržištu. Ako e, vlada nema e, pristup tržištu, mora dobiti waiver i onda i uvijek kupujemo na sekundarnom tržištu. Ja ću pojasniti pitanje, nisam bio jasan. Ono što sam imao na umu jesu situacije u kojem imamo e, paniku na tržištu, koja e, stavlja e, pritisak na obveznice, a zemlja je likvidna ali ona može zapasti u teškoće sa likvidnošću. Možemo imati e, situaciju da na financijskom tržištu imamo neravnotežu. Koja je uloga ESB-a u takovoj situaciji? Kakvu preventivnu akciju može ona poduzeti da to, do te ravnoteže, neravnoteže ne bi došlo. E, mi smo to radili u kolobozi i rujnu 2012. Radili smo upravo ovo što ste rekli. ESB e će biti spremna da kupuje u obveznice na sekundarnom tržištu dotične zemlje uz uvjet da sama zemlja e, vodi vjerodostojnu politiku ako e, politika e, nije vjerodostojna onda ESB e, to ne može činiti i stoga je u to vrijeme OMT zahtijevao uspostavljanja da e, zemlja je morala ući u posebne programe pomoći e, e, mi jesmo lender of last resort ako je ekonomska politika zemlje vjerodostojna i ako to dozvoljava ugovor. Hvala lijepa. Kostas Mavrides. Da, dosljednost E, naravno, to svi znate, dostavnje politike OMTA sa ugovorom, e, to je e, sankcionirao Europski sud. Hvala predsjedniče. Gospodine dragi, što se tiče pitanja, pitanja o, Eli od 2012. do 2013 E, tu se postavlja pitanje tko je imao odgovornost, pravnu odgovornost za donošenje odloka u to vrijeme. Da li je to bila jedinica lokalnog nadzora ili je to bila Europska e, središnja banka? Možda za lajki banku. 14. rujna prije nekoliko tjedana, to jest potpredsjednik ESB-a gospodin Konstacio je Reutersu rekao što se tiče grčkog kaosa rekao je pravno govoreći nijedna zemlja ne može biti izba, izbačena to nikad nije stvarna mogućnost je li to bilo stvarno ili ne e, da li je to bio dobar e, sporazum sa Grčkom ili je to bio blef? Još jedna stvar. E, e, izvještaj pet predsjednika, neki od nas, gospodine dragi. Neki od nas vjeruju u jednake uvjete za sve u evropskim institucijama i njihovu zaštitu Stoga čvrsto vjerujem da mm, e, e, e, garancijski sustav za europske depozite je trebao biti davno ustanovljen. Nadam se da smo naučili iz krize i da mu se možemo uzdati u ESB. Imam i drugih pitanja, ali nemam više vremena. E, prošli puta sam dao jedno pitanje kroz predsjednika i dobio sam odgovor na krivo pitanje. Prema tome dajte mi prave odgovore e, jer inače sljedeći puta neću biti ovdje. Ja se e, ispričavam ako je do toga došlo. To nije bilo namjerno. Prvo pitanje, odgovor je sljedeći u ono vrijeme u, na Cipru e, nadzorno tijelo koje je e, radilo e, analizu likvidnosti je bio Narodna banka Cipra. U ovom slučaju u Grčkoj im stvorili smo SSM i to je postao nadzorno tijelo u europodručju E, e, dakle, e, to, tu je ocjenu dao SSM. Naravno tu je i, nacionalna središnja banka je tu važna i ona nam daje sve informacije o likvidnosti. ali ovu ocjenu o kojoj ste pitali je dao SSM. A druga stvar E, ovo što je e, pitanje gospodinu Konstancius. ESB e nije institucija koja odlučuje ko će ostati, a ko će izaći iz Unije. ESB je uvijek djelovala i to će i dalje raditi pod pretpostavkom da će svi članovi ostati u Europskoj uniji i mislim da o tome ne treba ni raspravljati. Potpuno se slažem s vama e, o ovoj e, jamstvenom programu za depozite. E, to je vrlo važno. Moramo osigurati jednake uvjete za sve. I usput budi rečeno, kao što sam već rekao, mi smo uspostavili SSM, E, i tako da e, i e, jedinstveni mehanizam za sanaciju banka, banaka. Sve banke tretiramo na isti način, sve banke i bankare. Zašto ne bi depozitari, dakle ulagači u banke bili isto tako tretirani? Tko je imao odgovornost za ELU? E, ta odluka o likvidnosti je nadležnost e, nacionalne središnje banke, a solventnost e, solventnost je također odradila središnja banka Cipra, a u Grčkoj je to sada napravio SSM, a ELA je prerogativ nacionalne središnje banke i e, ona podnosi zahtjev u tom smislu. Imamo još samo vremena za dva pitanja Catch the Eye. Gospodin Urtason međutim ima prije riječ. E, ja ću inzistirati na ovome. SSM za grčke banke je rekao da su grčke banke solventne a vaše e, vijeće, e, upravno vijeće je reklo da je ESB e napravila analizu za kolateralu. A zašto to nije napravila za Cipar? To, to je diskriminatorno. Ne, u Cipru, na Cipru, zemlja je bila prihvatila E, e, sve reforme, politika je provedena. E, to možemo provjeriti. Dinamička procjena koju smo dali se zasniva na činjenici da, da, da vidimo buduće razvoje, gledamo ih kao kolateral a u, u Grčkoj to nije bio slučaj. A e, prije je to bio slučaj u Grčkoj. Ako to uzmete u obzir, vidjet ćete da su sve naše odluke e, motivirane ili e, relevantnom ocjenom nadzornog tijela ili ako je dan, dana dinamička ocjena o ocjenom da događaje, to jeste razvoj, E, obećava e, poboljšanje i da će dovesti do solventnosti banke. Oprostite, ne možemo ići dalje. E, mogu odgovor. Ako dinamička procjena nije potrebna, ako je potrebna, onda to dovodi do procjene o budućem razvoju E, hoće li se e, kolaterala poboljšati ili ne. To nije, nema nikakve političke elemente. Hvala lijepa. Gospodin Bali ima riječ. Hvala na ovoj prigodi da postavim pitanje. Dva kratka pitanja. Jedno o preuzimanju BRD u Italiji, dakle koliko čujemo od vijeća ministara, nacionalnoj vlasti ako banka pod njihovim nadzorom ode u stečaj moći će ove dokumente o spašavanju moći označiti kao poslovnu tajnu i sažete li se vi s time s obzirom na to da Single Resolution Board kaže da je to moguće. Je li to ispravan način e, koji se može primijeniti u ovim situacijama? I kada je riječ o izvješću petorice predsjednika i njihovom hodogramu, zanima me li imate li plan B ili kao što je jučer rekao Schäuble na saslušanju govoreći o mogućoj fiskalnoj uniji koja je potrebna za stvaranje funkcionalne monetarne unije. Dakle, i u Mm, jednostavne stvari kao što je javnice BCR rekao da se njegov parlament e, protivi tome, dakle pred ovim nacionalnim vlastima koje dolaze iz zemlje koja je najveći dioničar ove Europske unije, a to je Njemačka, dakle ako čujemo od njih takve izjave, ima li uopće smisla nastaviti? Naime, ljudi trebaju, e, trebaju li ljudi i dalje vjerovati ove izjave petorice predsjednika u ovo izvješće ili ne, zato jer trebamo onda inače osmisliti plan B i zadati si okvir za e, mogućnost izlaska jedne zemlje iz eura. Zato ne možemo i dalje zavitlavati ljude. Žao mi je, možda ćete vi izgubiti posao, ali možda će ga mnogi drugi naći kada se suverenost i fiskalna i monetarna vrati našim zemljama. Europska unija nije dioničarsko društvo, nego je unija država i zemalja članica. E, nemam odgovora na prvo pitanje. Drugo pitanje, nemamo plana B. E, ovo je plan puta, e, to je predstavljeno zemljama članicama, o tome se vodila rasprava i u parlamentu. I detalje će se odlučiti kasnije. Weber ima riječ. E, hvala, hvala predsjedniče dragi što ste došli ovamo danas. E, e, slušala sam vaše komentare. Rekli ste nešto o potrebi potpunije unije za eurozoni u kako bi se mogle donositi brze i učinkovite odluke E, možete li mi pomoći s nekim problemima s kojima se sada borim i možda sugerirati neke ideje? Kako ćemo osigurati fairness u upravljanju eurozoni e, naspram onih koji nisu u eurozoni? Onih država koji nisu u eurozoni. To je vrlo važna tema koju moramo imati na umu. E, članovi europodručja eurozone žele e, biti imati slobodu da e, pojačaju integraciju što je i potrebno kad imate zajedničku valutu zajednička valuta znači da imate i zajedničke odgovornosti da zajednički donosite odluke u nizu područja a to je je dugotrajni proces. To je dugotrajan proces. Moramo e, naravno imati e, suradnju između članova i nečlanova kako bi članovi mogli i dalje napraviti, e, napredovati prema boljoj uniji, savršenijoj uniji. Ali članovi također moraju znati da postoje i e, interesi koji e, isključuju nečlanove i to treba imati na umu. Mm, e, mm, ali mi stalno morati poboljšanje jedinstvenog tržišta. Odluke članova monetarne unije mogu biti konstruktivne i pozitivne prema jedinstvenom tržištu i napretku jedinstvenog tržišta. Kao što svi znamo, tu ima još mnogo prostora za poboljšanja. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku dragi i svima vama na ovako zanimljivo i plodonosno razmjeni gledišta. Sljedeći monetarni dijalog će se održati 12. studenog. Hvala. Dame i gospodo, molim vas da sjednete. Nastavit ćemo sa našim sastankom. Sljedeća točka dnevnog reda je mišljenje odbora Ekon o dokumentu odnosno o izvješću u susret aktu o e, digitalnom jedinstvenom tržištu. E, naš izvjestitelj gospodin Renato Soro predlažem da započnemo sa radom na tom mišljenju. Dat ću četiri minute izvjestitelju i tri minute izvjestitelju u sjeni. Gospodine Sori, možete započeti. Hvala gospodine predsjedavajući. Već dulje vrijeme Raspravljalo se o tome kako dati dodatni zamah digitalnom sektoru u Europi i digitalne tehnologije su sve važniji dio gospodarstva i načina života i također i upravljanja vladanja. Dakle, one su nastupile sa velikom snagom u društvu. Treba mnogo toga učiniti. Treba potpuniti postojeću infrastrukturu, a u mnogim područjima u našem kontinentu, u našim zemljama e, mreža ne dopire i infrastrukture nisu potpune, tako da ta područja ne mogu iskoristiti sve pogodnosti koje nudi taj sektor. Također i tehnološka znanja još nisu dovoljna kako bi svi mogli iskoristiti ovu priliku u potpunosti. I na ovom odboru valja podsjetiti na činjenicu da ogromna većina poduzeća se bavi, e, koja se bavi hardverom i digitalnim platformama dolazi s druge strane Atlantika. Zbog toga sam pozdravio činjenicu što je komisija objavila plan djelovanja za postizanje jedinstvenog digitalnog tržišta kojim se daje ili nastoji dati odgovor na ta kašnjenja, te manjkove na ono što valja poduzeti i sada sa zanimanjem iščekujem koje će se mjere doista konkretno i poduzeti. Ovo izvješće o planu djelovanja je povjereno odboru ITRE i odboru IMCO, no svejedno naš odbor ima posebnu nadležnost, naročito po pitanju prekograničnog oporezivanja. To je od ogromne važnosti kada govorimo o e-trgovini, a izračunato je da naša poduzeća koja podežu različitim 28 e, različitim režima PDV-a u Europskoj uniji imaju e, značajan hendikep u konkurenciji sa drugim zemljama i jučer e, se na odboru TAX započelo raspravljati o tome, a na njemu su sudjelovali i ministri financija. U 1500 znakova koliko je predviđeno za komentare našeg odbora. Ja sam se usredotočio na tri pitanja. Pristup izvorima financiranja kako bi se prevladalo digitalni jaz i kako bi infrastrukture u Europi mogle se nositi sa tim izazovima. A time se bavi i Junckerov plan No, jako se o tome počelo govoriti prije godinu dana, još e, dan danas mislim, da ništa nije doprlo do poduzeća, nije se došlo do konačnih odluka o ulaganjima. Također, digital divide, digitalni jaz, ne smije biti nešto što obilježava razlike između naših regija, nego treba potaknuti ulaganje u tehnologije, a to treba upravo omogućiti konvergenciju između različitih regija. Ja sam nastoja na kraju istagnuti pitanja politike i konkurentnosti. Ovaj sektor ima svoje posebnosti odnosno takozvane mrežne čimbenike, jer mreže rastu i svaki dodatni element u mreži dodaje vrijednost već postojećoj mreži i zbog toga se šire postojeće mreže, a ne nastaju druge. Osim toga, u digitalnom gospodarstvu imamo također i pravilo o nultom marginalnom trošku i zbog toga se poduzeća kreću u tom okruženju i ona su vrlo konkurentna u odnosu na novo nastajeća poduzeća. I zbog toga također postoje nove platforme koje uspostavljaju nove monopole i na to Europa i svi mi moramo reagirati, na, na to trebamo obratiti pozornost i poduzeti popravne mjere. Dakle, evo, to sam htio istaknuti u onome prostoru kojim sam raspolagao. Hvala lijepa. Sada ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. U ime EPP-a, gospođa e, Kide Kardac. Hvala, gospodine predsjedniče. Obzirom da imamo prijevod e, sa mađarskog, govoriti ću mađarski. Ja se slažem sa izvjestiteljem, smatram da digitalno unutarnje tržište je jedan od projekata koji najviše obećava i ujedno je to i veliki izazov. Ovo gospodarstvo ima veliki potencijal i može rezultirati održivim rastom. Znam da imam tri minute. Važno je da FC ovo koordinira. Prije svega moramo ustvrditi da ova područja se neprestano razvijaju i stoga nam je potreban jedan okvir koji će doprinijeti razvoju. Slažem se sa ovim dokumentom, Uistinu je vrlo važno da gospodarski subjekti surađuju, da svi dionici budu uključeni, prvenstveno mala i srednja poduzeća. Moramo za njih stvoriti novi potencijal rasta i razvoja. Sigurna sam da digitalno tržište koje dobro funkcionira e, može generirati veliki doprinos razvoju tu nam je potrebno upravljanje i još mnogi zadaci su pred nama. Imamo i neke slabosti, manjkavosti koje moramo prevladati i željela bih ukazati da je postoji jedno problematično područje. Točka četiri je naravno vrlo važna, radi se o oporezivanju. I ja sam uvjerena da digitalno unutarnje tržište bez odgovarajućeg oporezivanja nije moguće. Radi se o anomalijama u računovodstvu, no to je pitanje odluka vlada. Ovdje se vrlo e, ovdje se zapravo radi o posljedicama proračunske politike i zato su nam potrebni kompromisi. Sve mogu reći da ovo mišljenje je jako dobro polazište i mislim da trebamo ostati na toj liniji. Imala bih još neke nadopune i radujem se našoj konstruktivnoj suradnji. Hvala. Hvala lijepa. Iz kluba EKR-a, Case Hvala. Digitalno unutarnje tržište je područje koje može biti od velike koristi za posebice male tvrtke u Europskoj uniji, obzirom da im više nije potrebna skupa infrastruktura za pristup tržištu i klijentima izvan njihove zemlje. No postojeće zakonodavstvo koje je trebalo stvoriti jedinstveno tržište se pisalo prije no što je prepoznat veliki potencijal digitalnog tržišta. Stoga moramo pogledati neke dijelove regulative i prilagoditi ih poticanju inovacija, a ne stvaranju novih prekograničnih prepreka koje nisu potrebne u ovom novom digitalnom dobu. Također gospodin Soru se referira na crowdfunding i harmonizaciju i pravila za crowdfunding. Tu postoje neke zabrinutosti u smislu zaštite potrošača. Neke postojeće platforme gledaju kao platforme za ulaganja za e, riskantni kapital, a nisu se konzultirale skupine za zaštitu potrošača. Druge platforme osiguravaju korisne izvore kapitala poduzećima koja e, su u poteškoćama. Trebao bi pošten pristup se primijeniti ovdje, kao što je to EKR učinio u Ujedinjenoj kraljevini, odnosno da se pošalje snažno upozorenje svima koji ulažu da mogu izgubiti sve što su uložili. Ne znam na koji način možemo harmonizirati to zakonodavstvo na razini EU-a i koliko je to realno, obzirom da je sve još u začecima. No, možda bismo trebali primijeniti temeljna pravila zaštite potrošača za sada. Isto tako bih željela nešto reći neovisno o crowdfundingu, odnosno e, zamoliti da Ekon razmotri i e, nove tehnologije koje se tek pojavljuju, koje se istražuju u odnosu na post-trade e, područje. Tehnologije kao što su Bitcoin imaju potencijale da revolucioniraju ne samo plaćanja, već cijelo posttrgovinsko područje, uključujući vrijednostne papire, derivative i možda se mogli revolucionizirati cijelo ovo tržište kako bismo umanjili troškove za ulagače. Dakle, moramo pronaći način poticanja tih tehnologija i osigurati način e, da ih osnažimo i pobrinuti se da postojeće zakonodavstvo ne sprečava pojavu novih inovativnih tehnologija moramo vidjeti koji su načini za stvaranje prostora za ove nove inovacije. Možemo izvući neke pouke. Moj regulator je pronašao jedan novi način za e, tehnološke firme. Želi ih uključiti na individualni način stvarajući okruženja za e, uživo testiranje, odnosno takozvani e, regulatorni sandbox pristup koji će objasniti na koji način se ta pravila primjenjuju na tvrtke koje se moraju prilagoditi tom novom području digitalnog doba. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Torvald iz kluba ALDE. Je li on ili netko drugi ovdje iz kluba ALDE koji bi želio zamijeniti gospodina Torvalca? Ne. Onda je sljedeći govornik na mom popisu gospodin e, Mišaren iz Zelenih. Imamo li nekoga ovdje iz Zelenih? A FDD, ima li netko iz kluba FDD? Ne, nitko se ne javlja za riječ. I na posljedku ENF, želi li se netko obratiti u ime kluba ENF-a? Ne. Dakle, otvaramo postupak spontanog javljanja za riječ. Ako postoji interes kod zastupnika, gospođa Doci, izvolite. Hvala. Iznimno mi je žao da sam propustila početak ove rasprave. Ispričavam se gospodine Soru. Slažem se sa svime što je rečeno. To su vrlo važna područja koja moramo razmotriti. Posebice ono što je meni važno i podjeću amandman po tom pitanju je novi sustav oporezivanja koji će se uvesti e, na digitalno direktivno tržište, posebice novi sustav PDV-a pošto velike zabrinutosti želi se, spriječiti porezne prijevare od strane velikih multinacionalnih kompanija e, koje koriste različita e, seljenja kako bi plaćale manje PDV-a. Taj novi sustav e, ne ide baš u prilog malim i srednjim poduzećima koji se bave pružanjem digitalnih usluga, te bih zamolila izvjestitelja da prihvati neke amandmane po tom pitanju. Posebice povjerenik za digitalne usluge, gospodin Ansip, je rekao da će ponovno voditi pragove za digitalne tvrtke u odnosu na novi sustav PDV-a, no nije nam rekao kada će se to dogoditi. Dakle, mi smo sada u e, jednoj nemogućoj situaciji i mnoge digitalne, digitalna poduzeća moraju staviti ključ u bravu e, jer ne znaju što će se dogoditi. Hvala. Ako nema daljnjih komentara, zamolio bih izvjestitelja da odnosno pitaću ga da želi nešto dodati. Gospodine Soru. Evo samo 30 sekundi. Samo kako bih razuvjerio kolege da ću uzeti u obzir sve njihove komentare i naravno ako budemo imali vremena, održat ćemo zajedničku raspravu kako bismo doista obuhvatili sve. Dakle, radujem se budućoj suradnji s vama. Hvala. Hvala lijepa. Dopustite mi da vas informiram da odbor IMKO i ITRE su udružili snage e, prema pravilu 55 e, pri izradi ovog izvješća. E, konačno glasovanje o ovom mišljenju u tim odborima će se održati 10. prosinca. Što se tiče našeg vremenskog rasporeda za ovo mišljenje, rokovi za amandmane su 15. listopada, razmatranje amandmana 13. studenog, glasovanje u odboru Ekon 1. prosinca, glasovanje, kao što sam rekao, u nadležnom odboru 10. prosinca i konačno glasovanje na plenarnoj sjednici u siječnju 2016. godine. Sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to je točka razno. Ima li netko nešto pod točkom razno? Ne. Dakle, nema nikakvih prijedloga po tom točkom. Prije što zaključim sastanak, reću vam samo kada će se držati sljedeća sjednica odbora EKON, utorak 13. listopada, između 9 sati i 12.30, a nakon toga ćemo nastaviti u 3 sata i završit ćemo do 18.30. Sve e, je time rečeno. Zaključujem sastanak i želim vam ugodnu večer.